E, tiče se situacije u Iraku. Gospodine e, Delavedova, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče poštovani kolege. Situacija u Iraku, kao što sam već rekao, je jako teška. Zaključak Vijeća za vanjska pitanja iz lipnja je izrazilo duboku zabrinutost Evropske unije osuđujući napade koji se e, provode od strane islamske države E, od strane islamske države. Dakle, riječ je o tome da ovdje ne govorimo samo o e, Izilu, nego također i o drugim grupacijama, kao što su neobatističke grupacije i neke ostale. Ali Isil zajedno sa naoružanim militantnim skupinama danas predstavlja najneposredniju prijetnju u Iraku, ali i u Siriji. I to je organizacija koja e, zapravo sa tim stranim borcima koji upotpunjavaju njihove redove, u ugrožavaju čitavo područje oko Iraka, znači ne samo zapadnu obalu, nego također i čitavu Europsku uniju. E, sigurnost u Iraku dolazi iz kako vanjskih, tako i unutarnjih faktora. Bez sumnje, ta kriza u Siriji je omogućila upravo Izilu da u tom području dobije svoju bazu i da to bude polazišna točka za stvaranje takozvane e, države, islamske države na iračkom i sirijskom prostoru. U svakom slučaju, e, uzroci toga se ne ograničavaju samo na izražavanje jedne terorističke ideologije. Ne, e, motivacija većine boraca u tim militantnim skupinama zapravo je posljedica e, negodovanja sunitske skupine koje postoji već deset godina s obzirom da vladom vladaju šiti u ovom trenutku. E, činjenica je da postoje arbitrarna e, primjena sile od strane e, iračke vlade, odnosno ovdje je riječ o politikama isključenja sunita iz svih oblika vlasti. I upravo zato sunitska zajednica je ta koja trpi velike nepravde i ovdje dolazi do kršenja ljudskih prava. To su problemi koji su vrlo izraženi u određenim gradovima gdje su prosvjedničke manifestacije E, sunitskih zajednica protiv politika vlade izbile u vrlo oštrim sukobima te su izbilo nasilje između e, šiitskih policijskih snaga te lokalnih sunitskih zajednica. Takva situacija je omogućila zapravo e, islamskoj državi da na neki način se stane na tom području i u lipnju je došlo do velikog širenja tih militantnih skupina i njihovih utjecaja. Činjenica je da e, je e, međunarodna zajednica ostala zapanjena. E, svi političari i religiozne voće u Iraku dijele odgovornost s obzirom da je napetost već neko vrijeme prisutna na tom području. Kada govorimo o iračkoj vladi, ona je pozvana da bude moderator i da izbjegne pretjerivanja kako i u akciji, tako i u retorici. Kada govorimo o uvjetima sigurnosti, moramo reći da su ugrožena, e, ugroženi e, dva milijuna Iračana koji su bili prisiljeni pobjeći iz svojih kuća. Europska unija je duboko zabrinuta zbog razvoja te krize, zbog razvoja te humanitarne krize i zbog velikog raseljavanja e, samog stanovništva te velikog broja izbjeglica koji bježe. Europska unija je do sada odvojila 12 milijuna eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama. Ovdje je riječ o fondovima koji su namijenjeni e, e, za raseljeno iračko, raseljeno stanovništvo i za sirijske izbjeglice. Osim toga, Europska unija je ta koja koordinira vlastito djelovanje zahvaljujući međunarodnim agencijama. Te također Europska unija je ta koja zajedno sa međunarodnim agencijama se trude i angažiraju na tome da se ublaže sva ta lokalna zbivanja na području Iraka i Sirije. E, SAD konstantno nas ažurira po pitanju situacije te također pokušava na neki način pomoći tako da šalje direktnu pomoć na samo mjesto događaja. S obzirom na tu veliku krizu koja je pogodila iračko područje, ona se tiče e, također i regije Kurdistana. U proteklih nekoliko zemalja irački Kurdistan je e, jednostrano najavio da u jesen e, misli održati referendum za neovisnost. Dopustite mi da naglasim da su Kurdi u E, Iraku zapravo model za stabilnost u čitavoj regiji i oni su bili glavni sugovornik u svim međunarodnim e, e, dijalozima i trijalozima. I oni su odgovorni i zapravo jako važan ključ za humanitarnu krizu u Iraku i upravo zato i njih moramo uzeti u obzir. No mi svejedno smatramo da ti jednostrani, jednostrane težnje prema neovisnosti neće pomoći da se nadiđe krizna situacija u Iraku, već može predstavljati opasnost i problem za sam Kurdistan. Mi smo zato pozvali e, sve e, zainteresirane strane da pokušaju pronaći rješenje ne samo ovog problema nego i svih drugih problema koje se tiču iračke države. I istina je da Ustav irački ako se primijeni zaista može pružiti odgovor na mnoge zahtjeve kako od strane Kurda tako i od drugih skupina. Prije otprilike deset e, godina možemo reći da je Irak uvijek dobio podršku Europske unije bez obzira e, na mnoge borbe koje su se tamo vodile. Danas e, vjerujemo da Irak ima perspektivu i da zaista e, je krenuo putem mira i stabilnosti ali to je sada sve ugroženo bez obzira na pozitivne signale koji su postojali prije nekoliko godina. Dakle, 30. travnja e, Bez obzira na teške, e, bez obzira na teške e, uvjete, Irak je uspio napredovati e, i održati izbore koji su bili pod nadzorom također i naših promatrača. Prema zaključcima stručnjaka, bez obzira na neke probleme i to posebice zbog određenog isključenja sunitskih glasača u provinciji Adbar zbog nasilja, ali usprkos tim problemima koji evo se ne skrivaju, činjenica Činjenica je da su e, se izbori održali u zadovoljavajućim e, uvjetima. E, stopa izlaska je zapravo stopa izlaska na izbore koje je sadržala nekoliko tjedana prije sunetskih izbora su zapravo pokazali da iračko stanovništvo podržava ovu iračku vladu i e, sada je zapravo e, u rukama umjerenih političkih lidera da dalje provode e, taj politički proces i reforme. Činjenica je da u ovo kratko vrijeme nova vlada nakon zakonodavnih izbora 34. je nešto što mora biti što prije sastavljeno i to je prioritet. Kada govorimo o predstavnicima i sastanka s predstavnicima iračke vlade, E, moramo reći da smo uspjeli napraviti korak u pravom smjeru. Također je predsjednik Republike uspio imenovati premijera i koji će trebati oformiti novu vladu. Nova vlada će trebati e, pronaći e, dijalog sa svim zajednicama u Iraku, uključujući i sunite koji su trenutno isključeni iz političkog života Iraka i to je ono što je izazvalo njihov ustanak. Bez e, dijaloga i razgovora sa iračkim stanovništvom nećemo doći do rješenja. E, kako što je i visoka predstavnica Catherine Ashton rekla, E, iračka situacija se ovdje može razriješiti jednom političkim rješenjem, a to političko rješenje bi trebalo također i omogućiti sigurnosti na mnogim drugim područjima i zato je potrebno da mjere sigurnosti koje su možda bile e, prejake su mogli izazvati nove patnje za iračko stanovništvo i upravo zato Europska unija je spremna intervenirati na bilo koji način i oni žele olakšati politički dijalog te također žele omogućiti da se provedu sve radnje koje su poduzeli naši međunarodni partneri. Europska unija i dalje nastavlja pružati pomoć i davati podršku Iraku tamo gdje je to moguće posebice na području planiranja te na području e, provedbe pomoći za razvoj. To je znak stalnog napora Europske unije Iraku i to je također e, dio zajedničkih akcija koje su usmjerene na to da Irak postane stabilnija država te da se e, postigne, e, da se zapravo osigura bolji governance i da se stvori snažna politička baza. Europska unija će i dalje podupirati sve aktivnosti koje idu u smjeru ojačavanja pravne države i također u skladu sa novom situacijom ugroženja pitanja sigurnosti u Iraku, stručnjaci iz Europske unije u ovom trenutku također i procjenjuju moguće načine e, pružanja podrške za antiterorističko djelovanje. Protiv, e, borba protiv terorizma u Iraku mora poštivati načela ljudskih prava i međunarodnog ljudskog prava. Dakle, Europska unija e, osuđuje svako kršenje e, ljudskih prava i oni smatraju da to ne smije biti cijena koja se treba platiti kako bismo mogli dobiti sigurnost. Europska unija također promiče i suradnju među državama članicama e, s obzirom da u redovima militantnih skupina postoje i strani borci. Dakle, dragi kolege, E, mi želimo i dalje održavati naš sporazum o partnerstvu i suradnji s Irakom i želimo nastaviti ići tim putem. Ovom prilikom pozivam države članice koje to još uvijek nisu učinile e, da što prije e, ratificiraju taj sporazum koji smo sklopili s Irakom. Puno vam hvala. Puno hvala gospodinu Delavedovi i sada započinjemo s raspravom. Prvi govornik je Arnaud Danžan, imate dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. E, ovaj alarm e, i e, buđenje je malo kasno. ovi iznena događaji i borbe u Iraku pokazuju kako kasnimo. Moramo se stalno podsjećati, kao francuz mi je to lako, veliku grešku koja je počinjena 2003 Eh, invazijom na Irak od strane SAD-a. Eh, naravno to danas nam ne koristi da o tome raspravljamo. Od 2011. se fokusiramo spravo na kaos u Siriji, a to je sakrilo težini situacije u Iraku. Simplicički je eh, reći, a to često čujemo, da u tom pogoršanju situacija u Iraku posljedicu e, građanskog rada, rata u Siriji. Faluđa je okupirana od džihadista već e, šest mjeseci. Mm, islamistička vojska ima svoje korijene u Iranu E, to i mnogi su od njih Iranci. Ti džihadisti e, prosperiraju radi sektarizma e, iračke vlade koja je bacila u naručaj tih terorističkih skupina sunite svojim mjerama. To, to oni prosperiraju i zbog neaktivnosti iračke vojske koja se ipak osposobljava već godinama E, euro, euro, europljeni se moraju danas zapitati e, da li da podržavaju vladu u Iraku. To ne smije biti, e, to, ta podrška ne smije biti bezuvjetna. Ona mora tražiti rješenja za koja će dovesti do jedinstva, a ne do sektaštva. Ja, ja sam E, radikalne sunitske grupe e, sada rade u zaljevu e, sa skupinama s kojima imamo posla nisu opasnost samo za regiju već i za Europu Mm, e, napad na e, židovski muzej u Briselu pokazuje e, s kakovim se opasnostima suočavamo u sadašnjem trenutku. Hvala. Onorevole Anna Gomes. Gospođa Gomes, imate tri minute, izvolite. Irak koji i se i dalje ne uspijeva okupiti nakon, opraviti nakon desetljeća američke invazije nakon 2003. On je uspjela, opet mu se javljaju ogromna naselja u proteklih nekoliko mjeseci zbog terorističkih sila ISIS-a. Oni i dalje nastavljaju ubijati i mučiti e, civile te uništavaju baštinu. E, druge države također u e, blizini Iraka su pod opasnošću i su ugrožene ugrožene od strane islama, islamske države. Dakle, e, ovdje govorimo o dezintegraciji talijanskog stanovništva. Moramo dati odgovor na legitimna pitanja sunitskih zajednica i sunitske manjine i drugih manjina te ranjivih skupina. E, upravo zbog toga smatram da je to razlog zbog kojih su druge religiozne skupine morale pobjeći iz zemlje. E, kada govorimo o provinciji Jambar prije nekoliko mjeseci i napadu e, šijitskih snaga. To je nešto što e, će se događati sve češće kako bi se osvojio prostor između Tigrisa i Eufrata. Malik je ima jako veliku odgovornost i on je izgubio e, kredibilitet. Treba nova vlada u Iraku koja će moći razriješiti ovaj problem. I svi oni koji zapravo podržavaju Irak ne mogu podržavati dalje ovakvu politiku. Počeši od Irana, od same Evropske Europske unije i SAD, oni se moraju zapravo usredotočiti na interes koji želi stabilan i Irak. Da, e, možemo reći da izbori koji su održani 34. na neki način mogu omogućiti uspostavljanje nove vlade u kojoj će biti zastupljene sve manjine i sve etničke skupine. I takva vlada bi e, mogla upravo nacionalnu stabilnost učiniti prioritetom. Europska unija je ta koja ne može nastaviti e, ovakav stav neangažiranja na, toj, na tom području. Dakle, mi bismo trebali biti ti koji će jačati sposobnost vlade da uključi u politički proces sve manjine i sve etničke skupine u e, Irak, a posebice šite i sunite koje su osnovne sile koje treba ujediniti kako bi se okončao ovaj rat i ova e, konfliktna situacija između te dvije etničke skupine. Također, oni moraju biti uključeni politički proces i u novoj vladi. E, kao što ćemo glasati sutra za rezoluciju i kao što piše u toj samoj rezoluciji, Europska unija je ta koja treba utjecati na te države da se suzdrže od djelovanja terorističkih i ekstremističkih skupina Europska unija mora više ulagati u humanitarnu pomoć kako bi mogla pomoći izbjeglicama, te također kako bi se mogao provesti taj ugovor o partnerstvu i suradnji koji će omogućiti i borbu protiv terorizma. Na taj način ćemo uspjeti poštivati pravnu državu i ljudska prava i pomoći svim onima koji traže e, azil bježeći iz e, iračke situacije. Da, činjenica je da se ovdje suočavamo sa velikim problemama, problemom e, zaštite ljudskih prava i to je nešto što također utječe i na samu sigurnost i stabilnost u zemlji. Još jedan dodatni problem je Kurdistan i njihova želja za neovisnošću. Svi znamo da je to vrlo opasan e, proces i kada govorimo o e, mirovnom procesu neovisnosti i propisivanju referenduma, to nije nešto što će doprinijeti stabilnosti, nego upravo suprotno. Ono što moramo tražiti, a to je e, naći nova alternativna rješenja, odnosno osigurati se da Kurdistan i dalje ostane dio Iraka. Kada govorimo o Siriji, kada govorimo o toj terorističkoj dezintegraciji u Iraku, e, to zapravo e, pokazuje našim građanima da je i europska sigurnost u opasnosti. Postoji tisuće e, džihadista koji su europskog porijekla i koji se tamo boje i koji na neki način žele i mi želimo suradnju naših tajnih službi da se zapravo Europa da ne bude više toliko ugrožena Imate plavu karticu, gospođa Ana Gomeš. Prihvaćate je. Gospodin Šoprad, imate 30 sekundi, izvolite. Upalite mikrofon. Gospodine predsjedniče, želio bih privući pažnju e, ovog e, doma na paradaks gospodina eh, Danžana koji eh, žali zbog situacije u Iraku, ali ne podsjeća eh, da smo poduprli jednu akciju u Libiji koja također vodi do raslojavanja i plemenskih sukoba. Morate postaviti pitanje. Podsjećam vam da ne smijete držati govor niti komentar, nego postaviti pitanje. Izvolite. Mikrofon morate upaliti. Nemate pravo, ne, ove se dvije situacije ne mogu usporediti. E, u Libiji, u Bengaziju sam vidjela međunarodnu akciju. Ona je poduprla e, narod Libije koji se borio protiv diktatora. E, dok su neki kod nas imali poslove s njim. To nije jednako. Onorevole Charles Tannock. Gospodin Charles Tannock, imate dvije i pol minute. Nurija Malaki predsjeda vladom otkad je postao e, premijer 2006. godine i eksploatira e, vjerske e, tenzije njegov režim e, koji uživa parlamentarnu većinu od izbora e, od 30. travnja e, nažalost ima pomoć od Irana kao dio njihovih širih hegemonskih aspiracija sunitska plemena na zapadu su diskriminirana tisuće nevinih civila je ubijeno pogotovo u Anbar u provinciji Anbar e, pod e, krinkom borbe protiv Isisa. E, stoga je očajna sunitska zajednica potjerana u jednu zlu alijansu sa Isilom. U međuvremenu autonomna regija Kurdistan traži sekularizam, demokraciju i prosperitet. Imamo tri raznolikog entiteta koji ugrožavaju teritorijalni integritet E, Iraka, a to je plodno tlo za e, džihadiste i teroriste koji dolaze iz Sirije. ISIL sada e, dobiva novac iz zaljeva, okupio, zauzeo je polja nafte, osnovali su islamski kalifat, provode barbarski oblik šiitskog zakona, muslimana e, protiv e, ljudi uključujući i kršćane e, pozivaju ljude da se bore s njima koji su radikalizirani i brutalizirani i predstavljaju veliku opasnost kad se vraćaju u svoje zemlje moramo tražiti pomoć od međunarodnih i regionalnih snaga. E, hrabra kurdska vojska je vrlo uspješno e, povratila e, naftna polja u Kirkuku koju je prethodno držao ISIS. Oni štite i kršćansku manjinu na ravnini Ninive. Mislim da je vrlo razumljivo što Kurdi e, žele referendum o neovisnosti. E, to su im obećale zapadne snage ugovorom u Sevru 1920. godine, a to će možda postati neizbježna stvarnost. Hvala. Imamo plavu karticu za vas. Prihvaćate li je? Ne, morate reći prihvaćate li plavu kartu ili ne. Ne, ne ovisi od kome, nego recite prihvaćate li pitanje, bez obzira od koga dolazi. Zanima me od koga? Od gospodina Jonathana Arnoda. Izvolite, imate 30 sekundi za pitanje. Takvo, takav je poslovni, žao mi je. E, kada su vlada Ujedinjene kraljevine i drugi e, krenuli ukloniti Sadama Huseina, dobivali smo konfuzne poruke. Prvo su govorili o e, oružju masovnog uništenja, pa o terorizmu i tako dalje. Blerova vlada je to loše promislila, mi se slažemo. Slažemo se da ne treba nikada doći do vojne intervencije ako nema jasno određenog vojnog cilja ja bih se složio da je tadašnja Blerova vlada eh, bila štedljiva kad je riječ o istini, a ljudi poput mene koji su tada porudupirali rat, da smo onda znali ono što znamo sada, imali bismo možda vrlo drugačiji stav. Intervencija u Iraku je bila dobro namjerna, trebala je biti humanitarna, eh, trebala je naći i eh, oružje masovnog uništavanja, ali je nažalost nažalost dovela do um, smrti brojnih ljudi. Gospodine Tanog, prihvaćate li sljedeće pitanje? Dakle, prvi puta u ovih 15 godina e, da osoba ne govori od koga dolazi to pitanje. Mi moramo znati tko postavlja pitanje. Ne, ja vam savjetujem da pogledate poslovnik. Prihvaćate li pitanje ili ne u plavoj karti? Još uvijek mislim da ste vi prvi predsjednik koji ne dopušta reći tko je postavio pitanje. Dakle, ne, dakle, dakle ne, želite pitanje. U redu, idemo dalje. Dajem riječ e, gospodinu Šakeu dvije minute. Ah, hvala predsjedniče, povjereniče, kolege. Događaji u Iraku i cijelom Bliskom istoku su vrlo zabrinjavajući, ali ta situacija nije nastala iznenada. E, došlo je do ozbiljnih e, okolnosti uz toksičku pomoć e, islamiste. Iračke vlade nisu opravdale svoje postoje pitanje jer nisu e, shvaćale pluralizam zemlje došlo je do vrlo eksplozivnog scenarija a e, nelegitimne e, zahtjevi kalifata nametanje e, šarija zakona e, šarija, šerijatskog prava naime i brojna smaknuća to je nešto što se treba zaustaviti ali ne smijemo islamskoj državi davati veću težinu nego što je prikladno treba poštivati suverenost Iraka poziv na neovisnost za kurde je razumljiv a ali može dovesti do još e, eksplozivnije situacije koja u ovom trenutku neće nikome biti korisna. Znamo da ISIL ima e, brojne europljane u svojim redovima i opasnost koju oni predstavljaju kad se vrate kući ne treba podcijeniti. Potrebna nam je jasna strategija za sigurnost i druge prikladne mjere. Trebamo spriječiti e,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 te pogrešne ideologije koje pozivaju ljude na nasilni džihad. Moramo surađivati i sa Turskom jer se vjeruje da mnogi upravo preko Turske ulaze u Siriju i Irak. Trebamo i održivo rješenje na Bliskom istoku, a e, zbog, e, da bi se to postiglo potrebno je uključiti Iran i Saudi Arabiju u ozbiljne pregovore jer oni e, preko posrednika promoviraju svoje opasne cilje ciljeve u regiji. Hvala. E, imamo pitanje za vas, e, gospođo Šeke. Prihvaćate li pitanje? Prihvaćate li pitanje? Plava kartica. Evo, izvolite. Dakle, morate stisnuti gumb, ja vas neću čuti ako ne uključite mikrofon. Hvala, moj mikrofon se tek sad uključio i rado ću čuti e, pitanje. Prego, onorevole Eterić. Gospodin Eterić, izvolite. Hvala što ste dovoljno hrabri da prihvatite pitanje. Vrlo me zanima to što ste govorili. Slažete li se sa mnom da je najbolji način da se spriječe dalji problemi, da se pripazi da i Europska unija i njene države članice više e, ne provode intervencionističke e, vanjske politike kojima štete zemljama gdje ne bi trebali ni biti i da ne šaljemo svoje snage nigdje ni blizu tih zemalja osim ako ne dođe do nekakvog doista ozbiljnog razloga. Dragi kolega, bojim se da svijet nije crni i bijeli i da nema jedinstvenog rješenja za Europu. Europa mora po mom mišljenju biti snažan globalni igrač, e, treba odgovarati na izazove bez obzira je li riječ o kršenju ljudskih prava ili e, drugim krizama. E, Europa mora predvoditi diplomatskim naporima, su surađivanjem s partnerima kao što je Turska da bi se obuzdalo širenje nasilnog ekstremizma i e, regrutiranje u našim redovima ljudi koji idu preko Turske u Irak i Siriju. E, ima puno koraka koje možemo poduzeti prije nego što treba doći do vojne intervencije, ali nažalost znamo da je u svijetu ponekad potrebna i oružana snaga, a ne samo meka snaga. Kolega Koužo Permu, izvolite. Puno hvala. Svi ljubitelji nekažnjivosti su ti koji ne vole sjećanje, ali mi koji imamo sjećanje znamo da je trenutna situacija u Iraku nije prirodna katastrofa. Ona ima svoje e, uzroke i također ima svoje vrhunce. I upravo su laže i prevare te koje su otvorile vrata prvom genocidu u 21. stoljeću. Milion i pol e, mrtvih u Iraku. E, E, prethodni e, predsjednik e, Europske komisije, gospodin Barroso, je bio taj koji je na neki način nije u potpunosti Uh, uzeo u obzir uh, igresiju, agresiju koja se razvila na, tom prostoru. Dakle, mi trenutno ono što imamo tamo je nestabilna i uništena država koja je podijeljena po, sektorskim, eh, po sektaškim i etničkim skupinama. Imamo vladu koja primjenjuje eh, nacionalnu vojsku kako bi se eh, borili protiv manjinskih zahtjeva. Dakle, mi se moramo boriti protiv svih tih rizika ne samo u bliskim nego također i u daljim e, zemljama i sve vrste terorističkih organizacija koje podržavaju ili e, lijevu ili desnu opciju tako je svejedno. Ono što mi ne možemo dopustiti je to da zapravo na konferenciji e, Ujedinjenih naroda gdje je moguće da se usvoji nova, e, da se usvoje znači nove mjere za pomoć Iraku, to je ono š, u čemu moramo svi zajedno e, inzistirati. Ali činjenica je da Irak je taj koji sam mora odlučivati o budućnosti svoje zemlje i o budućnosti svojih resursa jer jedino tako ćemo moći postići mir. Kozo Permuj, e, prihvaćate li pitanje? Imamo plavu kartu za vas. Prihvaćam. Ana Gomes će vam postaviti pitanje. Budući da govorite o sjećanju i pozivate se na sjećanje, e, zašto se vraćate samo do 2003. E, zašto ne idete još dalje od 2003. u vrijeme Sadama Huseina? Ili mislite možda da je Sadam Husein bio demokrat, e, a ne grozano presar iračkog naroda? Eto, trebate, možda je to nešto što je povezano sa današnjim nasiljem koje je stvoreno ne samo samo e, zbog vanjskih faktora nego i zbog unutarnjih faktora. E, dakle, imate jako selektivnu memoriju. Ja nemam E, moja memorija ide sve do britanskog imperijalizma i do problema koje ima ta e, zona su upravo posljedica kolonijalnih politika. Dakle, to činjenica je da vi imate selektivnu memoriju i sada se pozivate na Sadama Huseina. Ne, mi idemo gledati još dalje od toga. Mi imamo više od sto tisuća sunarodnjaka koji su poslani u Irak. Jedan od mojih e, članova obitelji je ubijen u Iraku i mi smo ti koji više ne želimo slati naš ljude na ta područja iako se to vama ne sviđa. Zahvaljujem. Dajem e, riječ gospodinu Alenu Smitu. E, dvije i pol minute imate. E, predsjedniče, hvala vam. Kao i mnogi drugi kolege, prilično sam emotivan kad se govori o Iraku. Sjećam se da sam marširao ulicama Glazgava i prosvjedovao uoči intervencije u Iraku treba e, se sjetiti i svih e, drugih života koji su oduzeti e, svih onih e, koji su e, prognani kojima je potrebno hitna humanitarna pomoć ovo je golema tragedija ali kao europska unija moramo se ne samo sjećati kako smo stigli do ove situacije trebamo baciti svjetlo na sve ne štedeći nikoga, e, ali moramo i naći način da izađemo iz te noćne more. E, ja bih e, se osvrnuo na ulogu Kurda, ulogu e, Irana i ulogu Saudi Arabije i zemalja zaljeva. Ja pozdravljam duh e, međustranačke suradnje, ali kada je riječ o uvodnoj izjavi F e, gdje primamo na znanje djelovanje kurdske vlade, dakle mi smo se suzdržali od kritike, mislim da je to realno realno i pragmatično e, u uvodnoj izjavi G e, e, prepoznajemo ograničene uspjehe Kurda koji su pružili sigurnu luku mnogim izbjeglicama, ali mi se prisjećamo i vlastitih načela da svake ustavne promjene moraju podržavati inkluzivan proces i prava nekurdskih manjina koje žive žive e, na tim područjima. To je nešto što ćemo morati poduprijeti. Kada je riječ o Iranu e, u točkama 8 i 9 i ovo je bitno, pozivamo na međunarodnu zajednicu i na nas da olakšamo e, regionalni dijalog. Susjedi Iraka su također sudionici u onome što se sada događa pa su i dio rješenja. Ne možemo izbjeći ulogu koju smo i mi imali u e, onome što je dovelo do ove situacije u Iraku i moramo ponijeti svoju odgovornost. Hvala gospodin James Carver, tri minute. E, Irak nosi e, biljege i rane od intervencija sa zapada. To je skandalozno prije gotovo sto e, godina e, smo e, bili vrlo oštri, a onda smo se upustili u izmjenu režima. Arapi i Kurdi su trpjeli zbog toga, no drugi rat u zaljevu je trebao biti priprema za pobjedu a ne za život poslije pobjede za e, da istina je da je trebalo ukloniti e, stranku Sadama u e, Iraku ali odluka da se nakon pada Sadama raspusti iračka vojska je dovela do toga i u kratkom vremenskom razdoblju ovo je dovelo do stvaranja e, militantnih skupina paravojnih e, grupa koje su sada postale e, isil i druge takve skupine premijer je Al-Malaki je postigao upravo suprotno od onoga što je trebalo. On je potpuno neprikladan za e, dužnost koju obavlja. E, Irak e, se može raspasti na tri dijela, a Malaki još uvijek ne poduzima što treba i svijet čeka da vidi što će biti. Oko 300 britanskih muslimana se bori uz ISIS. E, oni mogu doći na bilo koji dio ovog kontinenta i e, vršiti terorističke napade e, zabranjeno je prikupljanje podataka o putnicima u europskoj uniji koji su mogli pomoći da se e, otkriju oni koji su opasni po sigurnost e, u sjevernom iraku e, postoje velika sredstva za isil oni su najbogatija teroristička skupina u svijetu prijetnja isisa se mora spriječiti mora se zaustaviti mora moramo e, e, uz pomoć Ujedinjenih e, naroda e, spriječiti tu situaciju. Britan je e, pogrešno krenuo, Velika Britanija je pogrešno krenula u rat zbog Blairovih lažnih dosijeja. Hrabri britanski vojnici su položili svoje živote, a drugi nose ožiljke koje će imati do kraja života. Ja im odajem počest. počast E, mi ne želimo da se prospe e, i jedna kap britanske krvi bilo u Iraku bilo u Siriji od sada nadalje Gospodin Mario Borgec, imate dvije minute. Hvala predsjedniče. E, jako impresivna ova e, brzina kojom je e, zemlja od 15, vojska od 15 tisuća vojnika uspjela zauzeti dio zemlje. Dakle, to je nešto što je zaista velika opasnost koja kuca na vrata Europe. istina je da to pokazuje kompletni pad naše protuterorističke, terorističke politike. Dakle, ona je bila usmjerena samo e, na Al-Kaidu, te je također e, zapravo zanemarila e, veliki potencijal islamističkih skupina, fundamentalističkih skupina koji imaju čitav niz organizacija koje je jako teško kontrolirati. Unutar njih operiraju dvije ili tri tisuće ratnika, boraca koji zapravo su rođeni i bili su građani naše Europe i koji će se vrlo vjerojatno vratiti našim svojim kućama i živjet će među nama. Mi ćemo se ponovno naći s njima, odnosno možda se već i nalazimo, odnosno možda se oni već nalaze među nama te su spremni djelovati. Dakle, e, činjenica je da ova Europa u svojim odgovorima pokazuje ono što je dobro definirala velika talijanska, talijanska spisateljica Rijana Falači. Dakle, e, Činjenica je da ne možemo samo se obraćati na sve te situacije e, u Iraku a ex katedra. Ne, mi moramo djelovati u praktičnom smislu. E, ovdje nisu ugroženi samo irački i sirijski narod, nego su pozvani svi muslimani da se pridruže džihadu i također e, se napominje upravo taj religiozni moment. E, to je geopolitički i geografski simbol e, kršćanskog entiteta te kričarskih ratova, što je vrlo snažan znak da samo Europa je ta koja jednostavno ne shvaću situaciju. Jednostavno ne shvaća situaciju. Dakle, e, Činjenica je kada govorimo o našoj Europi kao prostoru za osvajanja, kako smo mi ti koji ne možemo vidjeti i shvatiti da je pred nama takav izazov kakav je bio i u nekadašnje doma kada su se vodili križarski ratovi samo sa druge strane. Dakle, sad ima riječ gospodin Kelam, imate dvije minute. Irak je suočen sa egzistencijalnom krizom i njegov integritet je u pitanju. Pitanje je kako je bilo moguće da neke skupine terorista su uspjele e, staviti pod svoj nadzor tako velike dijelove zemlje unutar nekoliko tjedana. Mislim da odgovornost leži i na iračkoj vladi. Posljednjih osam godina e, vlada e, gospodina Malikija nije uspjela obuhvatiti sve dijelove iračkog društva. U Umjesto toga su marginizirani suniti, kurdi i sve više se oslanjalo na podršku Irana. Kao rezultat toga vlada Malikija je oslabila svoju podršku na sjeveru zemlje e, i dala motivaciju teroristima ključ e, rješenja je oformiti novu vladu nacionalnog pomirenja koji će pružiti ruku i umjerenim sunitima i drugima. Europska unija mora izvršiti pritisak na sve moguće načine da se to ostvari. Pozivamo Europsku komisiju da pruži više humanitarne pomoći, e, više od e, onog iznosa od 12 milijuna koja je obećana. E, postoji 2,5 milijuna izbjeglica 86% e, izbjeglica iz Mosula e, treba stambeno zbrinuti i na drugi način zbrinuti. I konačno zabrinut sam zbog e, budućnosti i sudbine kršćanskih zajednica u Iraku. E, njihova brojnost se smanjila za dvije trećine u devet godina e, više od 300 tisuća trpi stalne progone i maltretiranje kršćani su ti koji ne posežu za nasiljem e, koji grade mostove e, koji pružaju obrazovanje i zdravstvenu skrb svima kojima je to potrebno e, oni igraju integrirajuću ulogu u sektaškom društvu i u našem je zajedničkom interesu da im pomognemo hvala Hvala. Imamo pitanje za vas. Plava kartica. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Kelam, prihvaćate li pitanje? U redu. Onda dajem riječ Eduardu Ferron, imate 30 sekundi. Hvala na ovoj intervenciji. E, naravno, nema samo sunita i šiita u Iraku, postoje i kršćani, kršćani koji su zaboravljeni danas koji e, e, imaju e, izbor ili da se isele ili da budu ubijeni kršćani danas moje pitanje kršćani da li oni danas još imaju pravo da stanuju na bliskom istoku puno vam hvala na ovom pitanju to je i moje pitanje mislim da nam je to pitanje zajedničko. Sudbina kršćana na Bliskom istoku još nije odlučena. Grazie, la parola Richard Hvala, dajem Richardu Howitu riječ. Imate tri minute, izvolite. Zahvaljujem za početak. Vi izrazio svoju duboku zabrinutost zbog eskalacije nasilja i pogoršanja situacije u Iraku. E, prema Ujedinjenim e, narodima e, ima oko 1,2 milijuna raseljenih ljudi u Iraku. Pojedine priče kao ubijanje 18-godišnjeg Muhameta Grede e, e, dok je išao na posao e, to pokazuje kolika je razina nasilja protiv civila svakodnevno e, pozivam na poštivanje ljudskih prava i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava human rights watch je 12. srpnja rekao da same iračke e, snage su izgleda protuzakonito smaknule veliki broj zarobljenika e, u ime odmazde to se mora zaustaviti E, Europa e, ne može govoriti o e, dobrom upravljanju e, u Iraku, a onda ništa ne činiti e, kada postoje takve prijetnje u regiji. Možemo puno vremena potrošiti na rasprave o uzrocima ove krize. Istina je da je sunitska manjina u Iraku se smatrala obespravljenom i nezastupljenom. Nadam se da ćemo da će se ta situacija e, promijeniti na bolje. Kada je riječ o Kurdima e, moramo skrenuti pozornost na e, tenzije između Bagdade i i Kurda. Maliki je rekao da Kurdistan štiti teroriste stotine tisuća e, ljudi je e, izbjeglo u kurdska područja ali je e, u zadnje vrijeme ograničen pristup tim područjima Amnesty International dosljedno priznaje e, građanska e, prava i ljudska prava u, i pozivam na dijalog sa iračkom vlakom. Milijunu Iračana su e, birali Malikija, ali njegova vlada je stvarno opasna za budućnost Iraka. Treba pozvati Iračane da se fokusiraju na jedinstvo. Pozivamo sve čelnike, osobito premijera da svi e, koji e, čine iračko društvo budu zastupljeni. E, kada je riječ o ratu u Siriji, građanskom ratu u Siriju, pozivam na regionalni dijalog gdje će biti uključeni i Iran i Saudi Arabija i da se unaprijedi demokracija. Hvala. Jednu minutu ima gospodin Belder. Hvala predsjedavateljice. U rezoluciji se ne govori o ulozi Turske koja je naša e, zemlja kandidatkinja. Dakle, ja bih e, htio odgovor vijeća po pitanju ozbiljne optužbe koju je tu, da, a to je da je Turska financirala ISIL e, upravo e, proizvodnjom e, svoje nafte. I ono što je e, još gore, a to je kada govorimo o glavnom mjestu za kemijsko oružje, znači za skladištenje kemijskog oružja, sirijski Kurdistan je dakle je e, optužio ISIS da koristi kemijsko oružje protiv e, Kurda. E, kako vi procjenjujete takve vijesti, pitam vijeće. Osim toga postoji još čitav niz izvješća o jako velikom kemijskom arsenalu kemijskog oružja sa raketama koje sadrže otprilike 15.000 tisuća litara sarina. Dakle, Bagdad to poriče osim toga, također me zanima kakva je situacija sa krčanskom manjinom u Iraku. Hoće li se Evropska unija zalagati za e, nastavak prisutnosti kršćana u toj zemlji na dvije rijeke? Dakle, koje su europske inicijative koje su poduzete po tom pitanju i koje će biti poduzete? Mene zanimaju činjenice, a ne riječi. E, gospodin Nart ima jednu minutu i trideset. Moramo se pitati zašto je i kako je ISIL uspio e, osvojiti gotovo pola Iraka. I također treba vidjeti su, zašto su talibani e, bili e, jednim udarom u stanju eliminirati muđahedine. Dakle, mi se nadamo da to nije napravljeno uz podršku civilnog društva. Dakle, mi smatramo da je uzrok tome vlada Al-Malikija. U ovih nekoliko zadnjih godina, kada govorimo o Somosi, o Nikaragvi i činjenici kakva, se tamo dogodila, da, ljudi mogu reći da, naš, e, naš vođa je gad, ali to je naš gad. Činjenica je da je ova opasnost zaista tako kalibra koja može Irak pretvoriti u veliki e, labirint novih opasnosti na Bliskom istoku. Dakle, mi moramo gledati u budućnost i zahtijevati ne kroz e, parlamentarno i demokratsko demokratsko pitanje, nego kada govorimo o Iraku, molim vas, prestanite govoriti o demokratskim izborima, jer to je oksimoron. Mi moramo zahtijevati nacionalni konsenzus e, da zapravo nastavljamo podupirati e, e, tu fikciju, a to je vlada Nuri Al-Malikija. Gospodin Goniš ima dvije minute. Hvala gospođo predsjednice budući da e, imamo 40 godina je prošlo od Indokine Kine imamo sada epigon briljantne e, američke politike a sada na bliskom istoku naravno to je gorka ironija ova politika na bliskom i srednjem istiku je metodički e, i uništila jedinu političku silu koja se mogla usprostaviti, suprotstaviti e, islamizmu. Svaki bi se morao osjetiti e, laži države e, implikacija Iraka u atentatima od 11. rujna u kojoj Irak uopće nije sudjelovao sjećanje je korisno kako ne bismo počinili iste greške, iste zložne. Bush, Colin Powell su lagali pred Ujedinjenim narodima. Govorili su o kemijskom naoružanju, o, o oružju za masovno uništenje koje nije postojalo. Saddam Hussein je smaknut, on sigurno nije bio demokrat ali je bio, ali je e, štitio razne zajednice uključivši i kršćane, a danas vidimo da oni nestaju. E, vidimo podjelu e, između sunita, šita i kurda i tu imamo radikalnije snage od, od Al-Kaide. Imamo briljantnu vijesto da iračka vojska koju su osposobili Amerikanci uopće ne djeluje diskutirati, raspravljati sa Irancima je beskorisno. Oni podržavaju šite. Amerikanci vode potpuno pogrešnu politiku. Gospođa Lang ima dvije minute. Hvala. Evo, e, sa sramom mogu reći i moram reći da je bio potreban atentat u našoj blizini u Briselu u Židovskom muzeju da se razbudimo. Ne slažem se sa e, visokom predstavnicom i ne smatram da je međunarodna zajednica iznenađena događajima u Iraku. Ne, trebamo samo pogledati što se sve događalo u prošlosti. Kršćansko, e, kršćanska manjina je pala sa 10% na 1%, a atentati e, radikalnih skupina se nastavljaju. No, eto, imali smo atentat u Briselu pa smo se zato i razbudili. Slažem se s vama. Prva reakcija je humanitarna pomoć, a u rezoluciji E, mi e, zapravo dajemo 5 milijuna ekstra što e, dovodi do onih konačnih 12 milijuna ekstra humanitarne pomoći. U Europi moramo snositi posljedice ugrožavanja sigurnosti zbog situacije u Iraku i Siriji. Moramo ograničiti rizike. Naši ministri vanjskih poslova su započeli s tim procesom prošli tjedan, ali to nije dovoljno. Potreban je registar u okviru Europola u koji će bilječiti sve džihadiste koji kruže Europom. To ne bi trebao biti e, dobrovoljni registar, nego obavezni registar tih osoba. Na trećem mjestu mi bismo trebali podržavati umjerene sile u tim zemljama, ali ne samo stranke, nego također i religiozne E, skupine. Sve one koji ne žele podijeliti tu državu, dakle govorim i o liječnicima i o muzičkim školama i običnim školama, to su mjesta na kojima se okupljaju ljudi koji potiču iz različitih skupina i mi smo ti koji moramo e, financijski također podržati takva okupljanja i takve susrete. To moramo činiti godinama. Kao što smo radili u Irskoj, tako moramo to raditi i u Irskoj i u Iraku. Žil, pa njoj ima jednu minutu. Eh, dragi kolege. Eh, u Iraku je eh, situacija strašna, trebamo hitnu akciju. IS je osvojio više od 50% teritorija i tamo osniva kalifat moramo dati i financijsku i humanitarnu pomoć, moramo imati i političku hrabrost, moramo e, e, imati jasne diplomatske akcije, moramo reći e, da e, u našoj rezoluciji da moramo hitno naći političko rješenje e, i to rješenje političkog jedinstva. E, to je potrebno za osiguranje integriteta Iraka. Sve to mora naći mjesta u našoj rezoluciji. Inače će sukob između šita i sunita loše završiti. Gospodin Van Orden ima jednu minutu. Hvala. Pa pitam se koja je svrha e, da zastupnici u parlamentu e, raspravljaju o ovoj temi kada nemamo ništa novo, nikakav novi prijedlog o kojem e, možemo raspravljati? Zastupnici u parlamentu mogu malo učiniti konkretno da bi promijenili tu situaciju, a komisija čak i nije ovdje da čuje o čemu razgovaramo, a komisija je ta koja ima sredstva koja može može davati humanu pomoć i tako dalje. E, u Libiji vlada teroristička anarhija, e, Iran nastavlja sa nuklearnim e, programom, programom projektila. Naravno da mi želimo mir i sigurnost u Iraku. Potrošili smo goleme svote novca, uključujući i milijardu iz Europske unije na Irak, ali četvrtina stanovništva u Iraku živi e, od 2 dolara ili malje na dan, e, ne funkcioniraju ni vodovoda, ni e, električna energija, ni druge komunalije. Naravno da ne želimo da se u regiji pojavi još jedna zemlja koja će biti domaćim teroristima. A sada ta teroristička vojska prijeti samom Bagdadu. Zadnja međunarodna konferencija konferencija o Iraku održana je 2003. godine. Zar ne mislite da je vrijeme da Ujedinjeni narodi sazovu novu konferenciju kako bi stabilizirali političku i gospodarsku situaciju u Iraku dok se potpuno ne izmakne kontroli i možemo li e, vidjeti točno na e, Riječ ima gospođa Bilbao jednu minutu. Hvala vam. Dakle, ovdje govorimo o e, dubokom problemu socijalne pravde i slobode koje ugrožava perspektive Iračana. Da, činjenica je da je Irak tvornica očaja koja omogućuje da e, ekstremizma. E, strateški ekonomski interesi u tom području čine sve ostalo. Oni oni upravo e, e, čine to područje vrlo nestabilnim. Oni omogućuju da zapravo se postavlja pitanje e, vojne sigurnosti, ali ne samo to. Kada govorimo o nekakvim integralnim pitanjima moramo naći jednaka takva rješenja. Dakle, osnovna prava osoba i slobode su najvažnija stvar i integritet tih država, a posebice kada države ne daju odgovore svojim građanima, to su samo prazne riječi. I to to se podudara sa potrebom da podržimo socijalno, ekonomsko i političko integralno rješenje u Iraku. E, što se tiče e, neovisnosti Kurdistana i referenduma za neovisnost, upravo tako kako smo mi, kako smo mi to napisali u ovoj rezoluciji, nadamo se da će to biti i poštivano. Nadamo se da će biti uspostavljena stabilna vlada koja će omogućiti e, da se poštuje regionalni dijalog i također uz našu humanitarnu diplomatsku pomoć da će se to pitanje razriješiti ima Hvala gospođo predsjednice. Situacija ostaje ozbiljna jer je to cilj svih eh, tih boraca u Isilu. Osim toga krše se ljudska prava. Humanitarna situacija je također vrlo teška. Moramo biti zabrinuti zbog te situacije jer E, upravo u zadnjem sazivu ovog parlamenta raspravljali smo o toj situaciji i ja sam tada govorio o sve goroj unutarnjoj situaciji u Iraku osobito kad je riječ o kršćanskoj manjini e, i sve raseljene osobe e, koje su od tada se pojavile dovele su do još većeg pogoršanja situacije odnos između središnje vlade i kurdske manjine manjine je e, vrlo nategnut e, možda smo suočeni s pojavom potpuno nove države iračkog kurdistana a to ne želimo napetosti između manjina, između sunita i šiita e, i povrh toga e, nerazmjerne brojke u brojčanom stanju oba dvije zajednice e, to sve pokazuje da postoji velika opasnost konfrontacije kršćanski biskupi u Iraku su na to upozorili. Oni žele graditi mostove između te dvije zajednice kako bi se izbjegao genocid i velika humanitarna kriza. Riječ jednu minutu gospodin Zenker. Hvala. Rasprava koju danas vodimo dolazi u presudnom trenutku za Irak Irak je sada na rubu raspada vidimo da se e, pojavio islamski kalifat s jedne strane, nova kurdska država s druge strane. Unatoč svemu tome čvrsto vjerujem da se Europska unija ne treba miješati, pogotovo ne vojno, da bi e, poduprla bilo koju od strana u ovom sukobu. Ono što trebamo činiti je vršiti pritisak na novu iračku vladu da izgradi nove strukture za tu državu. E, nova vlada mora uzeti u obzir interese i šiita i sunita. E, to... Jednu minutu ima gospodin Klaznički. Gospođo predsjednice, E, glavni problem je e, Almaliki koji se ponaša kao diktator. On je svojim represivnim politikama protiv iračkog e, naroda, osobito protiv sunita kao i kršana i kurda, doveo do ove situacije. Rješenje je maknuti Almaliki koji, kojim upravlja Iran i oformiti vladu nacionalnog jedinstva. Moramo spriječiti e, u pitanje iranske vlade. Iranska vlada je izvor cijelog problema u regiji. E, lokalni, e, lokalna plemena i kao i ekstremisti iz Isila i bivši časnici iz iračke vojske se tu bore. Mi moramo podržati E, inkluzivnu vladu, inače će Al-Malikijeva represija samo dovesti do većeg ekstremizma. Dvije minute. Gospodin Mont ima dvije minute. Hvala. Činjenica je da je ovo velika, eh, eh, da je ovo velika kriza, a eh, dobra vijest je što smo odabrali ipak jučer predsjednika naše Europske komisije. Mi moramo izbjeći ozbiljni rizik od raslojenja te države i podjele države u tri dijela. Dakle, činjenica je da su napetosti zazvane po djelovanjem militantne skupine islamske države. E, to je e, prvi e, skromni korak ka tome da uspijemo na neki način pomoći proces reforme nakon izbora 30. travnja u nakon izbora 30. travnja. Mi se nadamo da će ova ekstremna politička podjela u Iraku koje i osobe koje žele E, na neki način ugroziti stabilnost u Iraku zapravo e, biti e, ugrožena svim našim politikama koji želimo pomoći kako u političkom tako i u humanitarnom smislu. Kada govorimo o vijeću ministara e, vanjskih poslova 23.6. u njihovom sastanku jasno je rečeno da ne želimo e, fragmentiranje te zemlje. Kada govorimo o e, islamskoj državi koja se proširila ne samo na područje Iraka i Sirije, samo raslojavanje tog područja i regije koje je pod utjecajem raznih militarnih skupina je nešto što može biti jako velika opasnost. Ovdje ne govorimo samo o terorističkoj skupini, već o pravoj terorističkoj vojsci koja pre predstavlja globalnu prijetnju. Moramo raditi sa svim državama iz regije kako bi oni mogli e, podržati e, unutarnju stabilnost i jedinstvo. E, ako znači svi oni teritorije koji se nalaze uz granice sa Sirijom, ne želimo da to područje postane Afganistan 90-ih. Mi želimo također ispriješiti humanitarnu krizu u tom zemlji, budući da ovdje govorimo o milijunu i dvjesto tisuća izbjeglica zbog pomanjkanja sigurnosti. Morate zaključiti, dakle evo zaključit ću na brzinu, moramo reći da eh, je također katolička manjina, kršćanska manjina znatno smanjila svoj broj prisutnosti u Iraku. Eh, prihvaćate li plavu kartu gospodina Ortasa? Imam dva brza pitanja. Prvo pitanje je, eh, htio bih znati eh, koju odgovornost dajete gospodinu Jose Marija eh, s obzirom na situaciju u Iraku i također drugo pitanje je kakva je vojna intervencija iz 2013. smatrate da je bila povezana s time. Ja smatram da postoji jako puno povijesnih uzroka kako u bliskoj tako i u dalekoj povijesti. Situacija u Iraku se temeljila na podacima, na događajima koji su eto prethodili ne samo naše bliske bliskoj nego i dalekoj prošlosti. Situacija u Iraku nije samo opasna, ona je dramatična i tragična. Ona se tiče eh, Sirije, eh, Egipta i Libije, što pokazuje da politika koju smo do sada eh, imali je potpuno potrešna. Nije slučajnost da se samo Tunis stabilizirao sada imamo destabilizaciju drugih zemalja E, vidimo da e, e, je proljeće, arapsko proljeće se pretvorilo u arapsku zimu. Vidimo nove oblike nasilja, kršenja ljudskih prava odgovor mora doći od cijele Europe. Moramo imati vanjsku politiku koja će biti zajednička politika koja počiva na činjenicama, a ne na hipot. Gospodin Zambacki ima jednu minutu. Dragi kolege, Isil je e, proglasio kalifat a taj kalifat bi trebao dostići čak do teritorija Europe. Radikalni islam je najveća opasnost za našu civilizaciju. Objavljen je sveti rat. To će biti e, rat oko vrijednosti. Zapadni Balkan je ugrožen jer tamo žive brojne muslimanske zajednice. Mi živimo u miru sa svojom braćom, bugarskim muslimanima i ne želimo takve su sukobe. Zastava kalifata e, se vidjela u Skoplju e, prošlog tjedna. E, ne želimo da se to događa u Europi. I ISIL regrutira nove, nove borce u Kardifu, na primjer mi trebamo donijeti rezoluciju i... Hvala. Adaktuson. Daktuson? E, gospodin ima dvije minute. Hvala. Ja sam e, htio započeti izražavajući podršku ovoj rezoluciji o kojoj Europski parlament treba e, danas zauzeti stav. Jedno od mjesta koje su navedeni u rezoluciji je e, grad Asir i Karakoš Dakle, gdje su crkvena zvona pozivala vjernike na misu. E, to su, znači, 25.6. su zvona oglašena u gradu, ali ona nisu označavala poziv na misu, nego e, su bila očajna upozorenje stanovništva. Jer samo nekoliko dana kasnije e, taj grad je potpuno ispražen. Obitelji koje su E, generacijama živjele u tom gradu morale su napustiti sve, morale su e, otići jer ostanak nije bio alternativa u trenutku kada su Isisove e, vojske, Isisova vojska stigla. E, dakle, to je gradić u blizini Mosula e, gdje zvona nisu stigla zvoniti nedjelju e, tjedan dana kasnije. Dakle, prvi put u sto godina tamo nije bilo mise. U 1600 godina tamo nije održana misa. Kada govorimo o tim e, krvavim sukobima koji su zapravo, koji se vode protiv kršćana, oni su sve češće na tim područjima i pred takvom situacijom ne možemo ostati pasivni. Činjenica je da ISIS moramo što prije blokirati, moramo stvoriti vladu nacionalnog jedinstva kada govorimo o e, religijskom vođi i njegovom e, e, dolasku prije tjedan dana, on je naglasio da je jako bitno podržati demokratske procese u Iraku, a Europska unija i zemlje bi trebale u tome pomoći. Oni traže našu transversalnu pomoć i rezolucija koju imamo pred nama predstavlja korak u pravom smjeru, ali to nije dovoljno. E, cijela Europska unija, ne samo Europski parlament, uključujući i vijeće te visoko predstavnici za vanjsku politiku i sigurnosnu politiku bi trebali upravo tu točku staviti kao prioritet na dnevni red. Hvala. Gospodin Freund. nesposobna i korumpirana vlada koja ne poštuje prava manjina dovela je do ove situacije u Iraku. Kao što je izvijestio New York eh, Times, vlada premijera Al-Malakija je eh, maltretirala sunite, eh, oni su brojni su uhićeni bez razloga, sve više ih se kažnjava na prijekom sudu i e, dakle treba izvršiti e, vršenje pritisak na šiitsku vladu da bude inkluzivnija ali bez rezultata E, sada smo saznali da jedan sunit imenovan predsjednikom Iračkog parlamenta, ali to će malo značiti onim sunitskim borcima koji su proglasili islamsku državu u državi. E, sada se e, odvijaju pokušaji prekrajanja zemljovida Bliskog istoka, a to bi moglo imati nesagledive posljedice i za Europu kao i u sukobu između Izraela i Palestinaca SAD tu nije bez krivnje. E, gospođa Fotiga ima jednu minutu. Zahvaljujem. Irak je na rubu građanskog rata i raspada. ISIS je sada na pragu Bagdada. Nesposobna vlada koja je podijelila eh, irački narod je kriva za to trpljenje kršćana je nešto što zahtjeva e, reakciju e, međunarodne zajednice e, treba u Iraku ustanoviti vladu nacionalnog pomirenja. Skobi ima dvije minute. Gospođo predsjednice, hvala. E, situacija u Iraku je zabrinjavajuća. E, terorističke e, vojska je zauzela polovicu teritorija zemlje. Moramo preuzeti odgovornost za političke rješenja. Moramo naravno tu odgovornost imaju zastupnici koji su izabrani E, jasno je danas da Irak se ne može oporaviti bez e, političkog e, međuvjerskog dijaloga. Sljedeća točka, naš angažman mora se sastojati u pomoći E, milijun e, raseljenih lica i u humanitarnoj pomoći. To se mora raditi dobrom koordinacijom sa Ujedinim narodima. Moramo također poticati e, politički dijalog u zemlji. Treća stvar, ne moramo se ograničiti samo na humanitarnu situaciju E, situacija u Iraku e, mora e, privući svu našu pa, pažnju. teroristi ako budu ostvarili svoju politiku nisu prijetnja za cijelu regiju do Jordana. Moramo se fokusirati na ovaj regionalni sukob i zaustaviti ove sukobe između šiita, sunita i e, kurda. Moramo pratiti evoluciju situacije e, koja je e, na vratima na pragu Europe. Moramo vršiti diplomatske napore, moramo organizirati konferenciju na vrhu kako bi smo se svi povezali u toj akciji. Hvala. Gospođa Tiri ima jednu minutu. Hvala. Razvoj situacije u Iraku je zaista zabrinjavajući i zahtjeva međunarodni pristup. Nasilje je učinilo to da 1,2 milijuna moraju pobjeći iz zemlje. To je velika humanitarna kriza koju moramo uzeti u obzir na razini Europske unije. Ovdje govorimo o e, e, protjerivanju ljudi od strane džihadista i terorista i to je nešto strašno. To je opasna situacija za cijelu regiju. Važno je da iračka vlada zajedno sa različitim drugim e, etničkim e, skupinama e, pokrene program nacionalnog pomirenja. To je prvi pozitivni korak, e, a prvi pozitivni korak je upravo uključivanje sunita u parlament. Također i naša situacija u europskim zemljama je sljedeća, a to je da za mlade europske džihadiste interes se povećava i oni žele, i oni žele sve većem broju pristupati terorističkoj vojsci mi moramo na neki način e, provesti kontrolu džihadista. E, gospođa Manesku ima dvije minute. Hvala. Evo mi smo u zadnje vrijeme e, svjedočili pogoršanju situacije u Iraku s obzirom da je provedeno nasilje nad Iračanima, toliko je ranjenih, poginulih i toliko izbjeglica. E, iračka vlada je pokazala se nesposobno da zaštiti vlastite građane od terorista i e, jedina potpora koja može dobiti od vanjskih saveznika, to su SAD, EU ili države koje su susjedne Iraku, može imati učinak samo ako će irački lideri biti ti koji će se e, angažirati na aktivan način oko stabilizacije zemlje. I zato je teško shvatiti da je problem cijeli iz, kreće iz same vlade, centralne e, e, vlade e, premijera Malikija. Ovdje govorimo o velikim razlikama i velikom jazu između religioznih skupina te etničkih skupina. Europska unija želi vrlo bitno doprinijeti kroz humanitarnu pomoć Iračanima u demokratizaciji i stabilizaciji zemlje. Jako je važno pokazati solidarnost sa iračkim građanima, i, ali ne smijemo zaboraviti, jer nas je povijest tome naučila, da vojni vojni intervencionizam uvijek je do sada izazivao više problema nego rješenja. Nalazimo se u važnom trenutku za Irak i cijelu regiju. To je trenutak u kojem je bitno da e, lideri u Iraku svate potrebu da nadiđu e, razlike e, na etničkom i religioznom planu. Jer to je ono što ih razdvaja. Oni se moraju ujediniti za budućnost Iraka, a međunarodna zajednica im može pomoći u ostvarenju mira i stabilizacije. Dakle, ako vlada ne može staviti za isti stol šite, sunite i sve etničke manjine koje bi mogli uz dijalog stvoriti vrlo snažnu iračku državu. Irak u ovom trenutku treba novu vladu, vladu koju će voditi novi premijer, vladu koja će predstavljati zaista legitimne interese svih Iračana bez obzira na njihovu e, religiju ili etničku skupinu. Hvala lijepa. Sada idemo na Catch the Eye. E, gospodin Siljani Despor ima jednu minutu. Dopustite da kažem nešto vezano uz našu raspravu. Alarmantna situacija u Iraku i na Bliskom istoku mogla bi dovesti do golemih geopolitičkih promjena, uključujući i promjene granica čak. Europska unija i međunarodna zajednica nisu uspjele konstruktivno djelovati u toj regiji. Svi bi ti e, događaji mogli ugroziti e, sigurnost e, Europske unije, osobito energetsku sigurnost krajnje vrijeme e, da ponovo promislimo o izvorima energije za opskrbljivanje Europske unije. Trebamo izvore energije u stabilnim zemljama i partnerima. trebamo e, brzo istraživati resurse e, i to će biti u korist Europske unije i svih naših zemalja. Hvala. Gospodin Ferreira ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Prije osam godina Konelo Peters je objavio u e, časopisu američkih oružanih snaga jednu e, čudnu e, mapu. Dakle, to je karta novog bliskog Istoga. Kada gledamo sada unazad te godine koje su prošle, činjenica je da su nedavni događaji zapravo dobili novo značenje kada gledamo tu Petersovu kartu koju je napravio prije osam godina. E, to je posljedica imperializma, odnosno razdiobe naroda i upravo kao što kada govorimo o e, kriminalnim organizacijama i kada govorimo o toj samo proglašenoj islamskoj državi i njihovoj terorističkoj vojsci, činjenica je da njih financiraju e, e, drugi, da njih financiraju vrlo važne političke i vojne snage koje su i uzrokovale probleme u Siriji. Dakle, govorimo o državama koje su u proteklih nekoliko godina bili problem za stabilizaciju te regije. Znači, znači regije Iraka i Sirije, a i također Irana. Takva destabilizacija je dovela do velikog broja žrtava, a e, Irak nikako nije posljedica slučajnih događaja. Gospodin Mikolazić ima jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Ja bih e, htio nešto reći o ovoj strašnoj situaciji. Ona je zabrinjavajuća, krše se ljudska prava. Na sjeveru Iraka nastaje država kalifat e, koju vodi kalif. E, imamo šarijatske zakone. Dolazi do ubijanja nevjernika takozvanih. To je šokantno. U prvom koraku je početo e, s time da se bori protiv vlastite vjerske braće. E, tu imamo sunite i šite koji se bori e, jedni protiv drugih. To je alarmantno. Ali ta situacija vodi do toga da se situacija kršćana stalno pogoršava, a oni žive ovdje već tisuću godina Stoga je naša zadaća Europskog parlamenta da se borimo za njih, da im pomognemo. Završavam. Škandalozno je da se vijeće ovdje nalazi, ali da komisije nema. Jednu minutu ima gospodin Eft. Hvala pozivam na veliki oprez. Znam da je prvi instinkt ovog mjesta e, uplitati se, htjeti nešto učiniti s dobrim namjerama, to shvaćam, ali već desetljećima je situacija na Bliskom istoku samo sve gora i gora zbog e, intervencija sa zapada. Na moju zemlju se sručila velika sramota zbog e, zločudnih laži Blera koji ima krvave ruke. On je je glavni uzrok ove situacije učite od toga naučite da mi ne možemo izliječiti sva zla ovoga svijeta ne možemo biti svjetska policija pomognimo gdje možemo ali molim vas u interesu mira nemojte uvijek tražiti e, gurati svoje prste e, ponekad je bolje poštivati nacionalnu neovisnost i dopustiti narodu da sam bira la mi monsieur Gospodin Kirtsos ima jednu minutu. E, e, vidimo fragmentaciju Iraka, e, to je došlo predaleko ne smijemo zaboraviti naše ambicije. Mi smo mislili da ćemo izgraditi modernu demokraciju, a sada vidimo da je nastao kaos. E, da smo imali više Europe, bilo bi možda manje grešaka, uključivo i, u Iraku e, ako bismo imali zajedničku vanjsku politiku, politiku zajedničke obrane, onda bismo bili učinkovitiji mi e, se bojimo toga a ipak ne možemo izbjeći ove krize kriza u iraku nas može skupo koštati jer će to dovesti i do energetske krize ne smijemo zaboraviti Iran i Izrael, ne smijemo zaboraviti izbjeglice koji također e, puno košaju, ne smijemo zaboraviti e, islamistički fanatizam. Stoga moramo dobro gledati naše račune. Gospodine Glesos ima jednu minutu i to će završiti ovu raspravu. Gospodin Glesos. E, dragi kolege, Imali smo e, konferenciju u Jalti, Roosevelt, Churchill i Stalin su tamo bili. Oni su najavili da će nakon e, završetka ratka da više neće biti imperializma. Doći će do samoodređivanja naroda, poštivat će se ljudska prava. A u stvari E, to je bila e, politika e, zabijanja glave u pjesak nojeva politika to se nikada nije ostvarilo u praksi još uvijek imamo problem samoodređenja a o tome nikada ne govorimo imamo Irsku na primjer koja nije nezavisna na jednom dijelu svog teritorija. Imamo Kataloniju e, i imamo e, e, Sjeverni Epir. Ovo završava našu raspravu. Sada dajem riječ visokom predstavniku Europske unije za vanjske poslove. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, zahvaljujem svim kolegama koji su se javili za riječ u ovoj raspravi. Imali smo e, detaljnu i otvorenu e, raspravu po pitanju ove rezolucije. Vjerujem da e, ste vi dobili onu pažnju koju ste zatražili od Europske unije po pitanju e, Iraka. Dakle, 24. lipnja smo donijeli zaključke po pitanju iračke situacije. Idući tjedan ćemo na vijeću za vanjske poslove Dakle, 22. E, srpnja ćemo e, zaključiti ovu raspravu. Dakle, smatramo da su ove e, teme koje ste spomenuli, da te teme govore o teritorijalnom integritetu Iraka koji je temelj za prosperitet koji pogoduje svim građanima i također za stabilnost u regiji. Naravno da nitko e, ne poriče dramatičnost i težinu ove situacije. U onim početnim komentarima gospodina Arnoda, e, gospođe Gomes e, i također pozivanje na tu ideju obvezujuće podrške, potpore, je neka vrsta zajedničkog inkluzivnog upravljanja. Ovdje govorim o upravljanju koje omogućava da e, pomognemo Iraku na tom prijelaznom putu ka demokraciji. Više puta ste spomenuli u svojim komentarima i pitanje ljudskih prava. To je pitanje koje e, već u povijesnom smislu e, je u središtu Europske unije i također jedna od točaka koja je spomenuta e, u više navrata je upravo sloboda kršćanskih vjernika na tom području. Također i zbog toga nam je potrebna nova iračka vlada koja će uključivati sve etničke skupine. I mi kao Europska unija ćemo raditi upravo u tom smjeru. Ja želim također odgovoriti na dva specifična pitanja koje su mi postavljena. Što se tiče kemijskog e, oružja, e, izvori tajnih službi potvrđuju da ovdje nije riječ o oružjima koja se mogu iskoristiti. To je situacija koja je uznemirujuća u ovom kaosu koji trenutno vladaju na tom području, ali moramo se držati e, onih poznatih činjenica. Što se tiče optužbi e, koje e, su upućene Turskoj, s obzirom da ju se optužilo da je ona jedna od onih koje financiraju ISIS, smatramo da je potrebno načiniti razliku, vrlo jasnu razliku, između sumnji, glasina i činjenica i eventualnih e, financiranja koja navodno dolaze iz e, privatnih izvora nekakvih e, radikalnih pojedinaca i s druge strane vlade Turske. Dakle, to je razlika koju moramo na vrlo jasan način naglasiti. Europska unija surađuje sa zemljama zaljeva kako bi utvrdila i blokirala financiranje Isila i drugih terorističkih skupina. Evo samo zaključno, ja bih htio e, reći da e, cijenim i smatram da i vi cijenite ovaj posao koji je obavila naše izazlanstvo u e, Bagdadu. Naše kolege u Iraku i dalje e, zapravo odrađuju sjajan posao u jako teškim uvjetima. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, podpredsjedniku. Sutra ćemo imati raspravu u 11 sati dnevni red e, e, im sada e, imamo izjavu potpredsjednice komisije